Dear ladies I kindly Dame i gospodo, molim vas da zauzmete svoje mjesta kako bismo sada započeli sa službenim e, sastankom odbora za pravna pitanja. Zaista vam želim vrlo srdačnu dobrodošlicu. Čestitam zastupnicima iz različitih zemalja koji su ponovno izabrani a čestitam i svim onima koji su novi članovi odbora za pravna pitanja. E, isto tako mi je jako drago da pozdravim sve prisutne savjetnike, političke savjetnike, tajništvo, privoditelje, svi kojima koji nam pomažu e, da e, radimo u ovom odboru. Ja ću govoriti engleski jezik kako bi me najviše ljudi moglo razumjeti prilikom e, ovoga što ćemo sada raditi. Ja predsjedavam ovim odborom tek sada jer i u ovom odboru preostao samo jedan potpredsjednik. Ja ću predsjedavati sastankom sve dok ne izaberemo novog predsjedavajućeg ili predsjedavajuću ovog odbora. Dakle, ovim proglašavam sastanak otvorenim. Moram reći da ću puno toga sada pročitati zato što se moramo točno pridržavati e, pravilnika. Zaista moramo se vrlo dosljedno držati pravilo. Prije svega podsjećam sve zastupnike da i članove ovog odbora da moramo izabrati na ovom sastanku jednog predsjednika i četiri potpredsjednika u skladu s člankom 204. Svi e, članovi odbora moraju imati E, ili već kod sebe karticu koja služi za glasanje ili pak je zatražiti privremenu sada zamjensku odmah. Dakle, ako slučajno ste zaboravili donijeti glasačku karticu, molim vas da je odmah zatražite. Moći ćemo to više manje brzo organizirati. Molim vas, dajte mi znak za slučaj da nemate svoju karticu. Čini se da svi imaju karticu, nastavljam. E, glasat ćemo sljedećim redom. Najprije predsjednik, a za mjesto predsjednika, nakon toga za mjesta potpredsjednika. Imena zamjenika koji sudjeluju u ovom izboru su sljedeća. Zapravo samo jedan, gospodin Angel e, Zambas, Oprostite ako nisam dobro izgovorila ime ovog zastupnika. U svakom slučaju ja vas pozdravljam gospodine i možete sudjelovati u glasanju. Za slučaj da ima bilo kakvih promjena, molim da mi klubovi zastupnika to kažu prije nego što krenemo s glasanjem. Evo, nitko se nije javio i dolazimo dakle na najbitniju točku dnevnog reda današnjeg sastanka, to je izbor predsjednika imamo kvorum od četvrtine članova odbora, a to je njih sedmero. Dakle, kvorum imamo i prema tome možemo redovno glasati. Kojim e, pravilima se moramo rukovoditi za biranje predsjednika? E, gospodine Sjevka, izvolite. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da vas mogu pozdraviti u ime najvećeg kluba zastupnika, dakle Europske pučke stranke. Pozdravljam nove kolege koji su članovi ovog otpora kao što je običaj na početku parlamentarnog saziva, nadamo se da ćemo dobro surađivati u sljedećih pet godina. U ime Europske pučke stranke predlažem kandidata za mjesto predsjednika odbora. To je naš kolega iz Češke, e, profesor Pavel Svoboda. E, hvala. Hvala gospodine Sjevka. E, što ste predložili gospodinu Svobodu za kandidata. A sada vrlo važno pitanje, gospodine Svoboda, priznaje, pristajete li na to da vas se imenuje za kandidata? Pristajem. E, hvala lijepa. Ima li još kandidata, ima li još prijedloga za kandidata za mjesto predsjednika? Čini se da nema. Pa dolazimo sada do samog glasanja koji bi eventualno mogao biti takav da gospodina Svobodu izaberemo pljeskom. Naime, to je najbrži način i onda bismo odmah imali novog predsjednika. Zamolit ću da svi članovi odbora koji se slažu da naš novi predsjednik bude gospodin Svoboda da zaplješću. Gospodin Kavada traži riječ. Da, tražio mikrofon. I jednostavno sam htio reći da se slažem s tim da se predsjednika izabere pljeskom. Hvala vam gospodine Kavada da ste se odlučili za ovakav postupak. Pa molim dakle da svi oni koji žele da gospodin Svoboda postane novi predsjednik. Zaplješću. pažljivo smo promotrili situaciju u dvorani. Jasno je da ste vi, gospodine Svoboda, izabrani za predsjednika odbora. Želim vam ovom prilikom čestitati i želim vam da vrlo uspješno presjedate ovim odborom. Molim vas dakle sada da dođete na ovo mjesto i odavde od sada nadalje predsjedate sastankom odbora za pravna pitanja. Ladies and gentlemen, uh, dear colleagues. Dame i gospodo, dragi kolege, hvala vam na iskazanom povjerenju. Uvjeren sam da ćemo zajedno provesti puno zanimljivih trenutaka, da ćemo voditi zanimljive rasprave, te da ćemo međusobno učiti jedni od drugih. Rečeno mi je da ovo e, sastanak treba voditi brzo. Iz tog razloga govorim engleski jer ne želim da gubimo vrijeme čekajući prijevod na druge jezike. Ako mi dopustite, prešao bih sada odmah na izbor četiri potpredsjednika ovog odbora. A, dakle, što se tiče e, zamjenika, tog zamjenika nema. Dakle, kvorum od sedam članova odbora jest e, postignut prema tome Glasanje je dakle redovno. Da čujem imali nominacija za prvog potpredsjednika. Oprostite, htjela sam samo reći sljedeće. E, Malo prije sastanka odbora održao se sastanak e, socijalista i demokrata gdje sam ja izabrana za koordinatora. Zbog toga povlačem kandidaturu e, za potpredsjednicu, budući da ću biti koordinator u ime E, u ime e, socijalista. Dakle, predlažem Lidiju Geringer kao prvu potpredsjednicu i e, za drugu potpredsjednicu. Dakle, hvala lijepa. Imamo kandidatkinju za prvu potpredsjednicu ovog odbora, gospođu Lidiju Geringen Dodenberg. Nadam se da sam ispravno izgovorio njezino ime. Hvala lijepa. Gospođu Geringer imenuje vaš klub zastupnika. E, pitanje je naravno pristaje li gospođa Geringer na ovu kandidaturu? Da, pristaje. S obzirom na to da imamo svega i jednog kandidata, mislim da ponovno možemo e, birati pljeskom. Gospođo Geringer, e, molim vas, dođite kraj mene i zauzmite svoje mjesto. Uh, we proceed to the, to the election of the second uh, Prelazimo sada na izbor drugog podpredsjednika odbora i dalje imamo kvorum. Molim vas, tko su kandidati za drugog podpredsjednika?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 netko predstavi moju kandidaturu. Međutim, budući da nema nikog drugog, moram e, se sam nominirati. Oprostite, ovako nešto neću nikada više učiniti. Evo, e, ja ću predložiti našeg kandidata kao E, za potpredsjednik, drugog potpredsjednika u ime kluba zastupnika ALDE. Tako se kolega neće morati više naći u neugodnoj situaciji. Hvala lijepa. Imamo li dakle još neke druge kandidature? Imamo za sada jednog kandidata za potpredsjednika, drugog potpredsjednika, to je gospodin Jean-Marie Cavada. Moram ga, dakle, pitati pristaje li on na to, iako se činilo da je to prično očito. Moram reći da mi je laknulo od kad je moj kolega javno istupio da e, predloži moje ime. Dakle, vi ste pristali na tu e, kandidaturu. Možemo li i proslijediti pljeskom na za izbor kandidata? Hvala lijepa. Molim vas dakle da i vi zauzmete svoje mjesto. Predlažem da pređemo sada na izbor trećeg potpredsjednika. Imamo li kandidata? Da, predsjedniče u ime Europske pučke stranke. Drago mi je da predstavim gospodina Aksela Fosa za to mjesto. On je vrlo iskusan eurozastupnik. Hvala lijepa. Slaže li se s tom kandidaturom gospodin Fos? Slažem se. Hvala lijepa. Ima li još kandidata za mjesto trećeg potpredsjednika? Nema. U tom slučaju pređemo na izbor pljeskom. Hvala. Pozivam gospodina Fosa da i on dođe ovdje na mjesto potpredsjednika. I na posljedku moramo izabrati i četvrtog potpredsjednika. Ima li kandidata, gospođo Regner? Hvala lijepa. Kao što sam već ranije rekla, predložila bih za mjesto četvrtog potpredsjednika kolegicu eh, Marie Delvaux steres eh, koja bi bila četvrta potpredsjednica. Hvala vam lijepa. Pristaje li gospođa Delvos Teres na tu kandidaturu? Da. Oprostite što sam jako loše izgovorio vaše ime. Dakle, vi ste pristali na tu kandidaturu, imali još kandidata za mjesto četvrtog potpredsjednika. Nema, ponovno glasajmo pljeskom. molim i vas e, da zauzmete mjesto. Evo, još jedna stolica je ovdje ostala za vas. Hvala vam lijepa na e, brzom i glatkom glasanju. Posljednja stvar koju trebam napraviti je vam priočiti da će naš sljedeći sastanak biti 10. srpnja u 9 sati ujutro. Hvala lijepa, zatvaram sastanak.